Dear colleagues, dear colleagues, it is... Uh, Dragi kolege i kolegice, vrijeme je da počnemo. Obično je teško započeti poslijepodnevnu sjednicu na vrijeme, međutim na raspolaganju za raspravu imamo samo jedan i pol sat a s nama je i važna osoba. Gospođa Kristijana Fijeres je tu za razmjenu gledišta. Dolazi iz UNFCCC-a. Ja bih najprije iskreno zahvalio gospođi Kristini Figeras što nam se došla pridružiti danas poslje podne e, na dialogu prema e, dijalogu o klimi u Parizu. Ovdje je pravi čas za takvu raspravu jer smo 1. rujna usvojili dokument prema novom sporazumu o klimi u Parizu. Imaćemo 15 izaslanstava u Parizu i pripremiti se za COP21. Cijeli svijet treba odgovoriti na izazov klimatskih promjena i to tako da napravi korak unaprijed u sklopu e, rješavanja pitanja zaštite okoliša. Moramo imati ambiciozan i pravno obvezujuć e, pravno obvezujući sporazum, sporazum za djelovanje nakon 2020. godine koji će biti sukladan cilju E, od 2 stupnja Celcija. Međutim, trebamo također poštivati pravdan i održiv razvoj. Jednako tako, do 2020. moramo smanjiti e, emisiju stakleničkih plinova, a u tom kontekstu Europski parlament je e, već pristao na amandman u Dohi kako bi Europska unija ispunila svoje obveze vezane uz Kyoto protokol. Jednako tako trebamo e, raditi na mitigaciji, prilagodbi, tehnološkom razvoju, transferu i izgradnji kapaciteta prema razvijenim zemljama e, u razvijenim zemljama i to sve kako bismo osnovali zakladnu za klimatske promjene. Gospođo Figueras, ja sam siguran da su naši članovi spremni na razgovor s vama za pripremu e, za COP21 i e, za razgovor o sporazumu koji trebamo postignuti u rujnu u Parizu. Puno vam hvala gospodine predsjedniče i hvala svima što ste mi uputili pozivnicu da vam se još jednom pridružim. Zaista mi je drago što sam ovdje i što mogu vidjeti neka stara, dobro znana i neka novija lica. Zahvaljujem vam sada na svoj podršci koju ste mi primili u pogledu ratifikaciji drugog e, Kyoto protokola. Znam da neki čekaju nacionalnu ratifikaciju i nadam se da će do toga doći što je prije moguće. Iz političke perspektive mogu vam reći da će sve zemlje koje usvoje pravne obveze e, i provoditi iste. Mislim da je to politička poruka koju je važno odaslati prije sastanka u Parizu. Eto, hvala vam na podršci i veselimo se tome da će sve države članice završiti proces ratifikacije i biti na popisu zemalja koje su protokol ratificirale. Najprije vam želim dati neke nove informacije o tome gdje smo u cijelom procesu ali Neću ulaziti u sve detalje, ali ću vam dati pregled cijelog postupka. Nakon toga ću nešto govoriti o zajedničkim interesima svih nas koji smo danas ovdje, o našim ambicijama, na koji način definirati ambicije ili ciljeve za Pariz. Ali najprije nekoliko riječi o procesu. Vjerojatno će vam drago biti čuti da trenutno radimo na izradi prijedloga ja bih to nazvala, nultog prijedloga sporazuma u Parizu za one od vas koji na tome rade već četiri godine i koji imaju osjećaj kao da su iznijeli trudnoću u trajanju od četiri godine, mogu reći da je porod na pomolu, da ćemo uskoro vidjeti malo dijete i to će biti kroz nekoliko tjedana u obliku Pariškog sporazuma. To bi trebalo biti u prvim tjednima listopada. Imaćemo sporazum i popratne dokumente. Drago mi je što vam mogu reći reći da smo sudjelovali u vrlo plodonosnom procesu. Neki od nas smo čak i iznenađeni koliko je velik napredak postignut u usporedbi sa ranim dokumentima. Dakle, očekujte prvi tjedan listopada, ja mislim da ćete tada biti istinski zadovoljni rezultatom. Znate, da se radi o procesu koji je kružne naravi, moramo imati predkonferenciju, pa konferenciju, pa kop u Parizu i nakon toga ćemo imati usvajanje sporazuma iz Pariza. Mislim da ćemo to moći učiniti bez drame i bez odgode. To bi bio prvi puta da smo to uspjeli i ja se tomu nadam. A sada nešto o samom sadržaju. Najprije bih nešto rekla o ambicijama. Postoje razni detalji sadržani u Pariškom sporazumu. Tu je cijeli niz različitih pojedinosti. Ja bih željela međutim da najprije objasnimo pojam ambicije. Sada se ovdje gledamo i razmišljamo kako obuhvatiti naše ambicije. Ja bih rekla da se ona sastoji od tri čimbenika. Prvi čimbenik koji smatramo polazištem je ukupan iznos doprinosa i NDC-a sa nacionalne razine koji ulaze u sustav. I to je nešto što smo od samog početka usuglasili i na tome vam hvala. Sad imamo 62 i NDC-a, a očekujemo ih još nekoliko prije završnog datuma. Mi smo sada skoro pa riješili 70% globalnih emisija, čak i više od 75% 70% biti će rješeno do kraja ove godine. Međutim, to nije cjelokupna naša ambicija, to je tek polazište, početak nastojanja zemalja, sudionica koje se žele obvezati ostvariti te ciljeve to uzima u obzir sadašnju tehnologiju i tog kapitala te e, trenutno postojeće propise. No postoji i teret na i NDC-ove vezan uz provedbu. Nadamo se da će to za sobom e, povući provedbu raznih propisa i pravila putem kojih ćemo ostvariti naše ciljeve. I ovi neće do, dovesti do ispunjenja cilja od 2 stupnja Celzija. Neka to bude potpuno jasno. Kada bismo krenuli bez procesa UNFCCC-a i i NDC-ovima došlo bi do povećanja do kraja stoljeća ali uz INDC-ove imamo značajno poboljšanje i doći će do povećanja od 3 stupnja Celzija do kraja stoljeća. Prema tome, priznajmo svi zajedno da indc ovi zaista doprinose, i to značajno, ali još uvijek 3 stupnja Celzija je neprihvatljivo. Naša naš cilj ili ambicija ne samo postaviti polazište koje će biti drugačije od onog uobičajenog, već uz INDC-ove želimo postići i to da Pariški sporazum ne bude statičan sporazum, već jedna e, pokretačka sila iza procesa koji će imati više uključenih čimbenika i raditi na više razina to bi trebala biti obilježja Pariškog sporazuma. Svakih 5 do deset godina, još se nismo odlučili niti usuglasili u pogledu toga, vjerojatno će biti to 5 godina, svakih 5 godina biti će napravljena revizija provedbe Pariškog sporazuma i isto tako usporediti se ciljevi sa najnovim znanstvenim rezultatima. Treći čimbenik na kojemu se temelji naša ambicija je sljedeći. Želimo jasno postaviti krajnje ishodište. To želimo zacementirati u sporazumu. Ne bismo smjeli učiniti u jedno vozilo ne znajući koje nam je krajnje odredište. Tek kad znamo kamo idemo i gdje želimo završiti, možemo znati jesmo li krenuli u pravom smjeru i jesmo li krenuli u smjeru odredišta. Isto vrijedi i za naša nastojanja. I NDC-ovi predstavljaju ključne korake, ali mi znamo i moramo znati koje nam je krajnje odredište, a svaki ključni korak na putu do odredišta će nas odvesti do njega. Moramo povezati svaki korak sa odredištem, a odredište je bolje stanje u klimi i bolja ravnoteža u klimatskim promjenama. Mi znamo da ćemo još uvijek imati emisiju nekih plinova, ali neka to bude održivije. Eto, ta tri čimbenika su trojstvo naših ambicija koji će biti u srži samog Pariškog sporazuma. To ne znači da smo sve to već postigli. To znači da imamo prijedlog ciljeva koje tek trebamo proučiti, potvrditi i zacementirati putem sporazuma. Nadam se da možete iščitati između redaka, da vam želim poručiti. Morat ćemo zasukati rukave i učiniti sporazum što je moguće više ambicioznim. S druge strane, trebate shvatiti još nešto. Ova razina ambicije za koju smo se odlučili ne može biti obuhvaćena Pariškim sporazumom sa više od stotinu zemalja bez financijske potpore onim zemljama koje su tek u razvoju. Postoje zemlje u razvoju koje ovo smatraju velikim teretom na svoj ekonomski model i to je nešto s čime se nose zbog našeg razvoja u proteklih stotinu i nešto godina. Radi se o dvije milijarde ljudi koji trebaju krenuti put razvoja, ali na tom putu, to treba biti održivo i uz nisku emisiju ugljika. O tome vam mogu više reći tijekom pitanja i odgovora, ali bez sumnje vam mogu reći. Trebamo imati tehničku i financijsku potporu zemalja u razvoju. To je jedan važan dio cjelokupne slike koju želimo postići na kraju u Parizu. I još nešto vezano uz naše ambicije imamo jedinstvenu priliku koja nije postojala u posljednjih šest godina. Konačno imamo priliku da službeno priznamo i prepoznamo ulogu nedržavnih aktera, ulogu um, lokalnih vlasti, um, jedinica lokalne samouprave, regionalne samouprave i organizacija civilnog društva. Svi su oni, ja bih rekla, vrlo agresivno krenuli u smjeru očuvanja okoliša u smislu e, klimatskih promjena i sada konačno možemo prepoznati njihov doprinos tome i možemo od njih zaprimiti nužne informacije kako bismo izmjerili taj doprinos. To je nešto što replicira ili preklapa se sa nacionalnim nastojanjima, ali jednako tako i pomaže nacionalnim vladama da pojačaju svoje ambicije i da dobiju dodatan vjetar u leđa. Eto, s time bih završila. Ne znam je li ste raspoloženi za postavljanje pitanja, ali ja sam vam tu na raspolaganju. Hvala. Puno hvala vama. Možemo krenuti sa prvim krugom pitanja. Krećemo odmah. Gospodin Lize u ime EPP-a. Izvolite i molim eh, gospodina kao i sve druge koordinatore da se drže. Hvala, hvala lijepa eh, predsjedniče, hvala lijepa na izlaganju eh, u oči Pariške konferencije. Mislim da je ovo realistična i ambiciozna strategija u Parizu e, naravno se ne, može, ne mogu riješiti svi problemi, e, ali to je trajna zadaća. Važno je da se to spozna. E, da se spozna da stalno moramo raditi na toj trajnoj zadaći. I da postignemo naš cilj i taj konačni cilj uklopimo u naše tekstove. E, želio bih e, privući vašu pa, pažnju na zračni i e, vodeni promet mm, mm, mm, promet u unitarnim vodama. Tu treba zaista nastojati da napredujemo kod zračnog prometa. Recimo, ako imamo sreću onda će se e, e, države 2016. sporazumjeti da od 2020. nemamo povišenje e, emisija koje se ne mogu kompenzirati. Da bismo taj cilj postigli, komisija je predložila da industrija u Europi, čelična industrija, cementna industrija imaju granične vrijednosti. E, da oni smanje emisije za 43%. E, UNF e, trostruki C mora biti smjernica. Ako to ne uspijemo, onda trebamo unijeti i riječ smanjenje. Onda se ne radi više o kompenzacijama. E, klimatske promjene zahtijevaju smanjenja emisija. Puno vam hvala. A sada Matijas Georte. Hvala lijepa. E, evo, i pa, parlament je voljan da e, donosi rezolucije, međutim E, e, duh je često voljan, ali je tijelo slabo, a teškoće leže u detaljima. Peter Lize je spomenuo promet na unutarnjim vodama i zračni promet. E, mi smo pokušali ovdje u Europi da to reguliramo, to je naišlo na značajan otpor. Nadamo se da će se to unijeti u pregovore i da ćemo napredovati. E, htio bih govoriti o drugoj temi. 20 milijuna ljudi je sada e, u bijegu, bježe od rata i drugih katastrofa i Majas e, iz Oksfordskog sveučilišta e, kaže da će e, ljudi koji bježe od klimatskih promjena do 2050. iznositi 200 milijuna 200 milijuna izbjeglica. I to treba staviti na međunarodnu agendu. Kako savladati taj val izbjeglica? ako ne budemo ozbiljno tjerali e, sve konvencije i sporazume o klimatskim promjenama. Onda će ljudi morati napuštati svoje domove na mnogim kontinentima. Cijelo područje e, trgovanja e, emisijama nakon klimatske konferencije smo vidjeli prijedlog kon, E, komisije, on je uravnotežen. A kakva će biti uloga Europe u tome? Neki kažu e, ovdje u, domu našem da se tu ne radi dovoljno, a drugi se boje da radimo previše jer će to štetiti na e, konkurentnosti Europe. Zanimalo bi me kako je to, kako vi ocjenjujete taj problem. Thank you very much. Now for... Puno hvala. A sad, gospođa Gitne. Puno vam hvala. Hvala, gospođa Figeras. Divno da ste došli. Lijepo vas je vidjeti ovdje. Ja bih e, nešto rekla o procesu u Parizu. Znamo da smo napredovali polako, pa malo ubrzali i zatim opet usporili. Eto, govorimo o našim nastojanjima prije Pariza. A sada, kako se sve više i više približavamo toj konferenciji, ostaje nam još pet, godina, pet dana pregovora i time pritisak raste. Na koji način vi percipirate tehničku raspravu e, i raspravu u političkom smislu. Hoćemo li tehnički u Parizu biti u mogućnosti da sa sporazumom krenemo vrlo brzo? Puno hvala, a sada gospodin Gerbeni u ime Aldea. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospođo Figueras što ste ovdje s nama. Kada bih eh, mogao glasati, za vas, kao osobu koja će odlučiti o izgledu sporazuma, ja bih odmah digao ruku u zrak. Zaista ste nam sve objasnili lijepo i sažeto. Govorili ste o INDC-ovima i kako oni poskrivaju 70% svjetskih emisija CO2. Vjerujem da Kina, SAD i EU već dolaze blizu postotku od 70%. No ja želim ovdje govoriti o sljedeće tri velike zemlje koje su već sada e, velike u smislu emisija, a to su Indija, Brazil i Indonezija a koje će u budućnosti još više e, proizvoditi da li možemo od njih očekivati INDC-ove, a mene posebno brine Indija. Čini mi se da u Indiji nema mnogo napretka. Možda da nam kažete nešto o tome. I na kraju, gospodine predsjedniče, nešto o temi financiranja. Govorimo o 100 milijardi koje negdje nekako moramo naći nakon 2020. godine. Na koji način vi smatrate da će se financije ugraditi u Pariški sporazum? To je posebno važno kada govorimo o tehničkim poteškoćama sa planiranjem proračuna, budući da je to dugoročna obveza, a vlade nemaju mogućnost predviđanja dugoročnih obaveza. Možda da nam i to objasnite. Hvala. Hvala lijepa. A sada e, za Guen Marie Vidar. Hvala lijepa predsjedniče. Ja bih zahvalila gospođi Figueras što nam se danas pridružila da razmijenimo mišljenja. Mm, e, e, poštujem vašu hrabrost kao i činjenicu što ste e, pokušali se dohvatiti ovog vrućeg krumpira. Kao što su i drugi već rekli, Mm. Ne možemo raditi samo sa INDC-ovima, treba e, još premostiti jedan veliki jaz. E, trebamo ambiciozni sporazum kako bismo sprečili katastrofu za cijeli svijet mm. e, E, e, predsjednik Juncker je rekao e, prošlog tjedna da će sljedeći egzodus izbjeglica biti izbjeglice zbog klime. Onaj akcijski plan koji je donesen 2012. Bogate zemlje su trebale pomoći siromašnim zemljama E, tu je vrlo malo učinjeno. E, e, vraćajući ovaj projekt možemo napredovati i to treba tjerati u Parizu, to treba nastojati u Parizu. To bismo morali postići kako bismo ispunili ciljeve koje smo se zacrtali oni e, e, vodeće zemlje svijeta mogu naučiti svojih grešaka i kompenzirati ih. E, zemlje u razvoju će naučiti od grešaka razvijenih zemalja. Mm, Evropska unija mora pomoći tim zemljama. Htio bih nešto reći i o TTIP-u. Mm, kao što znate, pregovori još nisu e, za, završeni, a izvješće o klimi još nije e, dostupno. Ali e, pregovori između Europske unije i Kanade su gotovi i tu je situacija s klimom jasna. Intenzivnija proizvodnja mesa, povećani transportni troškovi i s time povezani problemi. To treba unijeti također u pregovore. Što ćete o tome? Pazekal za zelene. Hvala predsjedniče. Dobrodošli gospođo e, Figuera u Evropskih parlament. Svi e, vrlo cijenimo što ste došli ovamo i odvoli vaše dragocjeno vrijeme. E, imamo, imam nekoliko pitanja koja se fokusiraju na e, teška pitanja za Europu. E, kako, stajalište treba zauzeti Europa? Ove građevni elementi koje ste spomenuli, koraci, ove Indecije neće e, postići naš cilj, mada su sve zemlje obećala da će nešto napraviti. E, moramo to nekako unijeti u tekst Pariškog sporazuma. Za Europu je uvijek teško. Ako gledamo razdoblje obveza, e, čim e, na, e, dođemo do postotka onda e, to zadržavamo deset godina, ali to nije dovoljno. Što se tiče Pariškog protokola trebamo razdoblje od pet godina. Trebamo imati cilj do 2025. godine, a ne do 2030. godine. Kako će se tu postaviti Europa? Već se spominje 2003 do sada. Znamo kako se Europa ponaša u preglednim razdobljima. Moramo imati ambicioznije ciljeve, a o tome više u Europi nitko ne govori jer bi to otvorilo žestoke rasprave unutar Europske unije moramo si postaviti kraće vremensko razdoblje, 2025. mislim da bi bilo dobro razdoblje, to je pet godina. Moramo brže e, reagirati. A što se tiče financijske komponente? I tu u Evropi uvijek kažu da e, nema e, dovoljno novca Istraživanje pokazuju da je tu mješavina između javnog i privatnog novca. Mm, e, e, zemlje u razvoju gledaju javne financije. Oni ne žele da budu začuđeni svake godine, kao što je to sada slučaj. E, ne, Europa se ne smije skrivati iza studija. Mislim da bi se moglo naći 100 milijardi eura. Naši ministri financija e, se moraju malo više zagristi u taj problem. Hvala lijepa. A sada za e, Pjer Nikola Pedicini za FDD. Hvala e, gospođo Figuera što ste došli danas k nama. Htio bih se nadovezati na ovo što je upravo e, rečeno. E, sve se zemlje obvezuju na petgodišnje razdoblje. Mm, Evropska unija koja e, to nije podubr, potuprla, rekla je da je dovoljno da se imamo pregledno razdoblje svakih deset godina. Te su obveze tako da daleke da se onda ne postiže dovoljno. E, COP21 neće uspjeti. Moramo imati kraće obveze e, e, ili obećane ciljeve koji moraju biti i obvezni. Prema sadašnjim procjenama emisije CO2 koje su ispuštene u atmosferu kad bismo to iznosi 2,7 gigatona ali maksimalna kvantiteta CO2 od e, fosilnih govora, goriva mm, e, ispod e, stupnja je ispod 5 gigatona to je umjesto tu imamo pet puta veću količinu nego što su rezerve Nemamo drugih mogućnosti, moramo napustiti e, fosilna goriva i to na obvezan način. Ne možemo se e, zadovoljavati parcijalnim mjerama koje se ne mogu provoditi. To je e, odlaganje po ne znam koliko puta problema, prebacivanje na buduće generacije. Kakove mjere, obvezne mjere ćemo poduzeti? Za NF, Miguel Dernano. Hvala lijepa. E, e, ja bih zahvalila gospođi Figuera što je danas ovdje. Mi govorimo o važnom problemu, a to su klimatske e, promjene. Mi proizvodimo zakonodavne tekstove koje imaju učinak na stotine milijuna ljudi. Vaše stajalište i strategija, vi ste u kontaktu sa raznim zemljama i to bi kako kako Ujedinjeni narodi mogu koordinirati e, suzbijanje klimatskih promjena sa tako različitim zemljama e, kako e, raditi sa zemljama koje nemaju dojam da ekologija koči njihov razvoj možemo li se realno nadati klimatskom sporazumu kad najvaći zagađivači ne žele preuzeti obveze. E, sve to ide na uštrb e, evropskih zemalja. E, pitam komisiju kako će smanjiti emisije plinova koji zagađuju našu atmosferu smanjenje E, smanjenje e, između dvije e, emisija između 2008. i 2012. je došlo zbog smanjenja bruto nacionalnog dohotka. Moramo smanjiti zagađenje i ne smijemo čekati da to zagađenje uništi živote naših sugrađana. Hvala lijepa. Idemo dalje. Gospođa Figueras će sada dati prve odgovore. Odgovorit će na prvu skupinu pitanja. Hvala predsjedniče, hvala na pitanjima. Ja ću ih malo e, grupirati. Počet ću sa posljednjim pitanjem. E, Pariški sporazum nije za e, samo neke zemlje, već za sve zemlje. Sve zemlje su vrlo opredjeljene za taj sporazum. E, pa, Pariški sporazum će ih poduprti u ovom procesu koji ste opisali, a to je e, e, on će moramo povećati bruto nacionalni dohotak, a smanjiti emisije. To je izazov koji stoji pred Pariškom, Pariškim sporazumom. E, e, sada ću reći nešto o pojedinim zemljama. Indece e, za Indiju, Brazil i Indoneziju. Indija će doći 27. prosinca, Indonezija uskoro, Brazil još prije toga. Čini mi se da zemlje G20 će ispuniti rok, e, u listopadski rok, kako će, e, bi to moglo ući u naš izvještaj. Indija, e, pitanje je bilo o Indiji. Da, vrlo važna zemlja. Kina, niste me pitali o Kini. Kina će sada poslati svoje INDC. Indija je zanimljiva zemlja zbog e, toga što se e, razlikuje od Kine, a ima i sukob s Kinom. Znate e, tradiciju gospodina Morija prije no, što je postao premijer. On je tražio za takozvani Sunshine Summit gdje će predstaviti E, e, tržište za one zemlje koje se zanimaju za e, razvoj solarne energije mm, mm, u južnoj hemisferi jer one su imaju mnogo veću insolaciju nego druge zemlje. To je tehnološki pristup. On se razlikuje od drugih zemalja. Indija se problema lača pomoću tehnologije. Oni se također eh, brinu za eh, međunarodna eh, autorska prava zbog ovih i prava patenata zbog ovih tehnoloških inovacija. Neću govoriti o sporazumu eu i Kanade. Mm, mm, to ću ostaviti za kasnije i e, avijacija i emisije brodova. E, to su nacionalne e, emisije i toga te emisije nisu uključene. Mi ćemo im nastojati pomoći u njihovim nastojanjima sada oni sada, e, te dvije industrije ne traže sada smanjenje, već poravnanje, to jest e, e, neutralan rast. Nastoji se da emisije ne rastu. Što se može napraviti u pariškom sporazumu kako bi došlo i do smanjenja? A drugi pristup je tehnološki pristup E, Bio goriva se također mogu koristiti u avijaciji e, i u pomorskom e, prometu. Mm, za sada imamo samo operativnu učinkovitost. Mm, sljedeći rez mora ići prema smanjenju kako se mm, baviti sa prisilnom migracijom. To je vrlo teško i bolno pitanje, kao što svi to vidimo po ovim strašnim slikama u medijima. Svaki puta kad vidim mm, e, e, te slike, onda te brojke i broj ljudi e, množim sa sto tisuću i još mnogo više. Postoji jedna skupina zemalja koji su u nacrt teksta pod e, e, rubrikom gubitka i štete unijeli nešto što će e, izgledati kao institucionalni aranžman koji će također sagledavati migracije. To, ta migracija već postoji a mi e, tu migraciju trebamo pod svaku cijenu izbjeći ali e, to se nalazi u, nacrtu teksta moramo e, brže raditi na ublažavanju klimatskih promjena ta, kako ne bi došlo do katastrofalnih promjena i masovne masovnih migracija što se tiče i NDC-a i preglednog razdoblja od pet ili deset godina. Neke zemlje e, imaju pregledno razdoblje e, do 25. a neke do 30. godine. E, sadašnji in NDC će biti prihvaćani za ono razdoblje koje su zemlje pri, prihvatile ili o kojima su odlučile. Ali ćemo imati, e, vi možete dati svoje NDC za dulje razdoblje, ali e, za recimo za deset godina e, pregled će se vršiti nakon pet godina. Pa će tako na kraju svi prihvatiti to razdoblje od pet godina. Razgovori koji se sada vode e, e, pokazuju da čak one zemlje koje su dale razdoblje od 10 godina imaju mogućnost da rade pregled za 5 godina. E, čitate između redaka. Duh ovog sporazuma je facilitativan, a ne nije kaznene naravi. Mm, dakle, tre, e, na, zemlje se nastoje potaći, a e, ne kažnjavati za e, ono što rade i što postižu. Što se tiče raznih razina rada, tehnički i politički, E, trebamo shvatiti da je to prvi puta od 2009. da konvencija o klimatskim e, promjena radi na tri nivoa. Tehničkom, e, političkom nivou s ministrima, ali radimo i na nivou šefova vlada i država. E, e, glavni tajnik e, gospođa Merkel i gospodin Hollande i predsjednik Merua. Ti vođe su odlučili da razgovaraju s drugim šefovima država i vlada jer zbog dugoročne prirode Pariškog sporazuma. To je sporazum koji označava naš put sljedećih nekoliko desetljeća, možda i za 50 godina, zbog učinka, zbog transformativne prirode. O, šefovi vlada će se sastati, oni će se sastati u rujnu u Njujorku i onda će 30. E, studenog doći u Pariz. Po prvi puta će E, šefovi država i vlada e, biti pozvani na prvi dan konferencije kako bismo imali vodstvo sa najviše razine. Mi sada e, nastojimo komunicirati između te tri razine. Nastojimo što više iskoristiti konsenzus na sve tri razine Decarbonization Planovi za dekarbonizaciju Zapravo oni su već sadržani u nacrtu teksta u pozivima zemljama da predoče planove za dekarbonizaciju nakon usvajanja sporazuma u Parizu. Radi se zapravo načinu provedbe INDC-ova, no to je u samoj srži Pariškog sporazuma koji e, ne stavlja naglasak na usvajanje, već na provedbu na nacionalnoj razini, na samu implementaciju. Također, zemlje u razvoju bi trebale izvući pouke iz pogrešaka razvijenih zemalja, no to je, to je, je istina, ali i zemlje u razvoju vide prosperitet, blagostanje koji postoji u razvijenim zemljama na E, uštrb, odnosno na temelju fosilnih gorova. I to je zapravo nešto što moramo razumjeti, jer svaka zemlja u razvoju ima obvezu pružiti osigurati blagostanje svojim građanima i stanovnicima koje postoje ovdje u Europskoj uniji. Morate razumjeti, e, morate ih razumjeti, oni imaju to pravo, oni imaju tu aspiraciju i njihovi čelnici E, moraju to učiniti, ali ipak na drugačiji način od razvijenih zemalja, što će biti veliki izazov. Time dolazimo do financija. E, čula sam izraz kritice i za izvješća. Postoji izvjestan način tumačenja toga. Mislim da izvješće OECD-a će biti vrlo korisno jer će označiti polazišnu točku imat ćemo osvrt onoga što se dogodilo na razini e, UN-ovog odbora e, trostruki C i kombinacije između privatnog i e, javnog od 2011. do 2013. godine. Također ćemo vidjeti slična izvješća o financijskim tokovima za razdoblje 2014. i 2014. godine, što nam je vrlo važno da znamo gdje danas stojimo u odnosu na financijske tokove i u javnom i u privatnom sektoru. A nakon toga se postavlja pitanje što učiniti sada, jer postoji obveza koju nitko ne smije zaboraviti, a to je osigurati stotinu milijardi do 2020. godine. Mi nismo to ostvarili. Posljednje brojke koje smo vidjeli su bile e, više između 20 e, do 50 milijardi, ako uzmemo u obzir i privatni sektor. Dakle, Pariški sporazum bi trebao odrediti te ključne točke e, koje počinju od javnog izvješća OECD-a do našeg krajnjeg cilja 2050. godine. Što možemo očekivati za 2016. 2017. 2018. godinu u okviru neke razumne razine. E, to su financijski tokovi koji se događaju i imamo pravo očekivati tu razinu jer obnovljivi izvori energije postaju sve zanimljivija ulaganja i kapital se kreće u njihovom smjeru, stoga nije nerazumno očekivati da će te ključne točke biti ostvarene i do, e, da ćemo taj cilj od stotinu milijardi imati do 2020. godine. Kako to možemo integrirati? Radimo na tome, nije lako, jer financijska izvješća o financijskim tokovima dolaze iz različitih izvora, nemamo samo jedan izvor, te stoga moramo konstruirati nešto što će biti zajednička polazišna točka i sučenje za sve nas kako bismo pripremili prostor koji bi bio jedno mjesto za čuvanje svih tih informacija i obradu informacija i njihovu analizu od e, danas, današnjeg trenutka do Pariškog sporazuma. To moramo još smisliti kako ćemo pripremiti politički prihvatljivu i ambicioznu platformu na temelju svih financijskih brojki koje imamo. Kako, kakva je percepcija Europske unije? Europska unija je definitivno čelnik u smislu ambicija, snage, čvrstoće i samoodgovornosti. Dakle, Europsku uniju se sagledava u vrlo pozitivnom kontekstu i uvažavaju se, poštuje se posebice u kontekstu zemalja u razvoju koje iznimno cijene ulogu koju Europska unija igra e, u smislu e, povlačenja, ne nametanja. I potrebno je postaviti tu ravnotežu između nametanja nečega i aktiviranja. U svakom slučaju ta uloga poticanja koju e, ima Europska unija je nešto što cijene zemlje u razvoju i smatra se vrlo korisnom, posebice i zbog načina na koji ste vi već uspjeli odvojiti e, BDP od stakleničkih e, emisija, emisija stakleničkih plinova. I to je nešto što je uvjerljivo i to iskustvo je vrlo korisno, velike pomoći zemljama u razvoju. Hvala. Sada ćemo započeti sa drugim krugom pitanja. Zamolit ću kolege da se ograniče na jednu minutu. Imamo 18 molbi za riječ i dat ću prvo riječ e, Ivu Beletu. Hvala. Dva kratka pitanja. Referirali ste se na primjernu ulogu Europske unije i spomenut je također sustav ETS-a. To je jedan od modela Europske unije i mi smo spasili ETS od katastrofe kada smo uveli rezervu za tržište, da je moguće taj model proširiti i na druge kontinente i na koji način bi taj model e, mogao igrati ulogu u pariškom modelu. Moje drugo pitanje se tiče financijske potpore, spomenuli ste Indiju, transfer tehnologija, no dobra potpora se može prevesti i kao, e, može se materializirati kao transfer tehnologije i drugo potpitanje se tiče i kao Ne očekujemo sklapanje sporazuma baš tako skoro. Kako vi mislite da će se to moći kompenzirati, neutralizirati u odnosu na međunarodne letove? Kada letim u Strasbourg, e, kompenziram taj let i koji to me košta 10 eura. E, na taj način se stvara na globalnoj razini veliki e, gigantski fond. Da li je to nešto što je e, realan scenarij? Da li bi to moglo biti korisno za pariški proces? Hvala, Ožit Panje. Hvala. Hvala gospođo Figuer što ste došli danas ovamo i zahvaljujem na kvaliteti vaših odgovora. Ja sam izvjestitelj za Europski eh, parlament, eh, samo inicijativni tekst eh, o međunarodnom sporazumu o klimi. Mm, ja ću vam sada objasniti glavne crte onoga što želimo u parlamentu u ovom, e, što želimo u ovom modelu e, utjecaja na klimatske promjene. Mm, mm, mm, e, treba razgovarati o kompromisima između klubova zastupnika. Evropska unija treba do 2030. smanjiti emisije za 40%, smanjiti potrošnju energije za 30%, u našem izvješću zagovaramo mm, mm, mm, e, potpuno e, pregled e, emisija stakleničkih plinova do 2050. godine. To će nam također zagovaramo kraća razdoblja pregleda jer ćemo tada biti učinkovitiji. E, i na kraju financije. E, to je kamen, kamen temeljca, temeljac e, Pariškog sporazuma. Možda da nam kažete nešto malo više o inovacijama, o financijskim, da tako kažem, receptima za uštede od milijardi dolara godišnje. Hvala lijepa. Gospodin Duncan ima riječ. Thank you very much, uh, Hvala, gospođo Figueres. Hvala vam što ste došli. E, Inače se dogodilo nešto vrlo neočekivano u Australiji. Promijenila se vlada i to vrlo brzo i osim toga e, vjerojatno će se promijeniti i politika i to je podsjetnik ne samo na ono pozitivno što se može dogoditi na području klimatskih, e, politike klimatskih promjena, ali ono što se u budućnosti može negativno dogoditi ako se promijene vlade. Možda bismo mogli o tome e, čuti neke vaše komentare vezano uz intenziviranje svih tih napora. Također situacija u Kini. Do 2030. godine e, mislim da njihovi ciljevi su zapravo obeshrabrujući Možda bismo za Kinu trebali postaviti malo ambicioznije, izazovnije ciljeve. Hvala. Nils Torban. Hvala, gospodine predsjedniče. Sve rasprave o klimatskim promjenama završavaju se dva pristupa. Prvi pristup je u kojem pokušavamo prisiliti države da nešto učine, a drugi pristup je pokušati razumjeti koje razlike per capita postoje. Dakle, Finska ima recimo 5 milijuna stanovnika ili 5 milijardi stanovnika neke druge zemlje mogu imati. A naravno da je učinak na okoliš različit sukladno tome. Ne sviđa mi se pristup jedna veličina odgovara svima. No, kao što imamo rođendan na isti dan, mislim da se ni vama ne sviđa takav pristup. To nam je zajedničko, gospodin Eng. Hvala lijepa. Hvala gospođo Feguerić da ste došli. Divim se vašem optimizmu, iako ga ne dijelim, meni se čini da je došlo do umanjenja emisija CO2 i ostvarenja klimatskih ciljeva do 2050. godine dva stupnja. To je s jedne strane, no s druge strane, s druge strane postoji dogma o povećanju kvadrature kruga, što to mi čini vrlo sličnim. E, postoji također jedna tema o kojoj mi vrlo često razgovaramo u ovoj kući. Imamo proizvodnju mesa od 300 milijuna tona. FAO je prognozirao do 2050. godine će se ta proizvodnja udvostručiti. Koja je namjera FAO-a upravo u kontekstu tih emisija koje se generiraju u poljoprivredi, u proizvodnji mesa? Što namjerava FAO napraviti na tom području? Hoće li ta tema uopće ući u pregovore o klimatskim promjenama ili ćemo tu temu o proizvodnji mesa zanemariti zato što je meso toliko ukusno i zato nećemo uopće doticati tu temu. Hvala i gospodin Javor. Hvala gospodine predsjedniče. Samo tri kratka pitanja. Mi se slažemo da i NDC-ovi e, nisu na razini ciljeva koje bismo trebali ostvariti, koji su moje pitanje što će UN učiniti da bi se e, ti ciljevi e, doveli do željene razine. Napori intenziviranja idu u smjeru ubrzanja, a ne regresije. Dakle, me zanima što ćete učiniti po tom pitanju. Drugo pitanje se tiče ljudskih prava. Na koji način će UN osigurati da Pariški sporazum e, se zalaže za promicanje e, temeljnih ljudskih prava autohtonih naroda i nacionalnih manjina. Također, klimatski pregovori nisu izolirani proces. Postoje aktualni pregovori o od ciljevima održivog razvoja na razini UN-a i kako možete osigurati usklađenost između e, cilja SDG komponente i na koji način ciljevi SDG-a i klimatski sporazum mogu e, biti komplementarni kako bi promicali naš cilj održivog razvoja općenito. Hvala, gospođa Evi. Hvala lijepo. Ovdje sam. I ja imam pitanje o INDC-ovima, no za razliku od kolege Beleta moj pristup je malo drugačiji. Pokušat ću pomiriti ekonomske zahtjeve sa okolišnim zahtjevima možda će to dovesti do širenja ETS e sustava na međunarodnu razinu, no kao što smo mi vidjeli u Europi, taj sustav ets se pokazao posve neučinkovitim nedjelotvornim. U posljednjih desetak godina standardi su četiri puta revidirani, nije rezultat bio smanjenje emisija, e, zapravo kaznu je snosila europska proizvodnja. E, sve će temelji na špekulacijama, ne postoje nikakvi konkretni dokazi da je to učinkoviti sustav. Imamo upite različitih javnih tužitelja, uključujući i onih u Milanu Dakle, to je prilično nesretno iskustvo Europske unije, pa koliko je izvjesno širenje sustava ETS-a na međunarodnoj razini i nije li to nešto u vezi čega bismo trebali smoći hrabrost i razmotriti nove modele, kao što su, na primjer, oporezivanje e, ugljika u robi, što je ideja posve revolucionarna u odnosu na, na današnji pristup. Hvala gospođo Fegler što ste došli, što ste nam iznijeli vrlo zanimljivo gledište. Drago mi je što ste rekli da je Europska unija neupitni e, čelnik što se tiče odgovornosti, samoodgovornosti, no postoje neka pitanja koja e, me brinu i na razini Europske unije. Na primjer, u Europskoj uniji i dalje se grade e, postaje koje se temelje na leganitu e, i one povećavaju emisije stakleničkih plinova. Imamo 90 postrojenja i još se e, neka takva postrojenja za lignit planiraju graditi tijekom sljedećih godina. Drugo pitanje je da Europske unije primaju velikodušne subvencije za izgradnju to plana postrojenja na temelju ugljika i ugljena i to u inozemstvu, a oni doprinose najviše e, e, emisijama stakleničkih plinova. Kada to je globalno pitanje i zemlje ne mogu više izvoziti onečišćenje u inozemstvo, a obvezivati se na tuzemnoj razini. Na što se događa po tom pitanju u nekim zemljama, su li one svjesne tog problema i pokušavaju li ga riješiti? Hvala. Gospođa Viznjecka. Hvala. Odbor Envi, koji je vaš današnji domaćin, će se sigurno se sigurno slaže oko toga da Europska unija do 2020. godine treba smanjiti svoje emisije za 40% kako bi e, započeli pregovori u Parizu u pozitivnom ozračju. Koje bi bile globalne posljedice toga uzimajući u obzir obvezu koju su preuzeli glavni e, proizvođači emisija, e, u kojoj mjeri će to e, utjecati na Kinu, Indiju, SAD, koji su glavni generatori stakleničkih plinova, da li će to imati opipljiv utjecaj na globalnoj razini ako preostali generatori stakleničkih plinova e, i neće slijediti taj primjer i, i ako se neće obvezati na usporedive ciljeve e, u okviru pariškog procesa. Hvala, gospodin Federli. Hvala. Hvala gospođo Figueres na vašim izvanrednim opaskama i gledištima. i e, izvješću o tome kako se pregovori odvijaju trenutno. Mislim da osim Europske unije i Švedska je predvodnik po ovom pitanju. E, mi u našoj ekonomiji pokušavamo uključiti ideju onoga što će se dogoditi i koji će biti troškovi toga ako ne poduzimamo ništa. Što će to značiti za javno zdravlje, za javne financije, za gubitak e, obradivih površina u poljoprivredi i tako dalje. Na taj način jedino možemo steći sveukupni uvid svega što je na kocki, što je ugroženo E, dakle učinak na globalnoj razini, ali i na regionalnoj i na nacionalnoj razini. E, to je posebno važno za ulaganja koja moramo se pobrinuti da ulaganja idu u pravom smjeru, jer postoje mnogi koji ne žele razgovarati o promjeni ulaganja, već govore samo o troškovima. Mi u istinu tijekom 90. godina jesmo e, razdvojili GDP od emisija stakleničkih plinova. Naš GDP je rastao e, vrlo brzo i e, jedan od, od najbržih rasta u Europskoj uniji. Istovremeno smo uspjeli smanjivati emisije stakleničkih plinova i neki naši sektori rastu i otvaraju se nova radna mjesta i moramo, ako ne povežemo smanjivanje stakleničkih plinova s otvaranjem novih radnih mjesta i inovativnim tehnologijama nećemo e, ostvariti, e, nećemo biti dovoljno uvjerljivi tijekom pregovora. Hvala, gospodin, gospođa Tolves. Puno hvala što ste došli. Ja bih željela nešto reći o aspektu o kojemu nismo dovoljno razgovarali. Kad govorimo o klimatskim promjenama, moramo govoriti o promjeni proizvodnje. Moramo napraviti potpuni zaokret kada govorimo o urbanizmu, o prometu, potrošnji energije i tako dalje. Moramo uvesti ozbiljne promjene, obnovljive izvore energije i nove mreže. Jednako tako moramo prekinuti energetsko siromaštvo i opskrbiti sve građane Europske unije sa energijom. Jednako tako, ako ne želimo biti supočinitelji uništenja planete, moramo se prestati ponašati na štetne, eh, na štetne načine. Isto tako moramo e, prestati sa modelom razmjene emisija budući da na taj način elite i oni koji su najbogatiji nastavljaju sa obogaćivanjem i e, kupuju e, svoja prava od manje bogatih. Jednako tako moramo se odgovorno ponašati i prema planeti i prema građanima. Sve ostalo je sekundarno. Moramo znati što su nam primarni ciljevi. Puno hvala. A sada gospođa Auken. Hvala vam na izvrsnoj prezentaciji. Ja sam o vašim prezentacijskim vještinama ranije već čula i zaista mi je drago da ste ispunili sva moja visoka očekivanja. A potrebno nam je upravo ovako izlaganje jer trebamo znati prenijeti svoje poruke ne možemo se prema prirodi ponašati kao prema nekome s kime pregovaramo. Mi ćemo dati od sebe toliko, a ona nama uzvratiti toliko. To tako ne ide. Moramo jednako tako biti svjesni poteškoća sa izbjeglicama, migrantima i sukobima te ratovima. Oni će svi krenuti prema nama. Ne bismo trebali ovdje razgovarati samo o pozitivnim stvarima i o povoljnim stranama izvješća o e, onome što se događa na terenu u državama članicama. Možda treba nešto reći i o negativnim emisijama i negativnim aspektivna ECSS-a. Trebali bismo realistično izvješćivati. Mislim da na realan način, osim o pozitivnom, treba govoriti i o negativnom. Jedino tako imat ćemo potpunu sliku i na temelju realnih informacija dalje postupati. Puno hvala, a sada Jolejnen. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospođo Figueres, dobro došli svaki put prije konferencije stranaka i e, sastanka Envija smo se susreli. Ovaj put ste e, najavili kop bez drame i bez odgode. A nisam obećala, rekla sam možda ćemo uspjeti, a, ja sam mislila da ste obećali, pa sam baš htio otvoriti jednu bocu šampanjca da proslavimo. I htjela sam vas pitati, jeste li od subote za nedelje ili od petka do subote rezervirali cijeli hotel gdje ćemo slaviti. No dobro, znamo kako to obično bila na konferenciji, obično slavimo subotom uveče, ja ću se pripremiti, ponjeću šampanjac pa ćemo onda vidjeti. A sada da krenemo sa pitanjima. Ambicija je da budemo klimatski neutralni u drugom dijelu stoljeća. Dakle, govorimo o 2100. godini. Možda je to predugo razdoblje. Imamo li cilj postavljen do 2050. godine? Recimo smanjenje emisija za 50%. Znam da Kina ništa tu ne čini, ali imamo li neki konkretan cilj do 2050. godine? I hoćemo li tako nešto ugraditi u tekst? I sada još nešto vezano uz posljednje pitanje i uz e, onu noć s petka na subotu ili subotu na nedjelju mi imamo razdoblje nakon 2020. godine i to je razdoblje na koje se vrlo teško obvezati u financijskom smislu. Ministrima je teško tako dugoročno planirati. A što se tiče ciljeva održivog razvoja. Razmišljamo li možda o tome da se održivost i financije povežu, e, budući da nam treba do 2025. ili 30. više od 100 milijardi. Puno vam hvala. A sada se Hvala, gospodine predsjedniče. Gospođo Figueres, hvala vam što ste nam se danas pridružili. Zaista mi je bilo zadovoljstvo svjedočiti o ovoj vašoj predanosti. To sam vidio i u Limi i vidio koliko naporno radite na ispunjenju svojih zadaća zaista e, se čini da ste tako nastavili i danas i da ćete u tom tonu nastaviti i dalje. Zaista se veselim čuti što sljedeće planiramo. Što se tiče suglasnosti sa propisima i ovog sustava u kojemu ćemo ohrabrivati, a ne prisiljavati na sporazum na nacionalnom i međunarodnom nivou. Mislim da to jest nešto što je dobro ali trebamo imati na umu da različite zemlje imaju različite režime, da imaju različite nevladine organizacije, i organizacije civilnog društva koje također preuzimaju dio odgovornosti. A isto tako mi smo govorili o ljudskim pravima i o sporazumu u Cancunu i obvezama do 2020. godine. Postoje li postojeći mehanizmi putem kojih ćemo organizirati čist razvoj i aktivnosti na međunarodnoj razini koji će ublažavati posljedice klimatskih promjena i prilagođavati nas na e, klimatske promjene. Postoje li možda mogućnosti da nevladine organizacije i organizacije civilnog društva pozovu na rede svoje vlasti i da li biste vi tako nešto uopće podržali? Dobro, hvala. Sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedniče. Želim toplu dobrodošlicu. Želim dodatne informacije o dvije teme koje ste spomenuli u uvodnom govoru. Rekli ste da je najvažnije dobiti tehničku i financijsku potporu za zemlje u razvoju. Mislim da bi Europska unija mogla učiniti mnogo više kako bi e, doprinjela razvoju svoje vanjske politike i e, poduprela zemlje u razvoju. To bi trebalo biti učinjeno na jedan pravični i dosljedni način. Možemo investirati u obnovljive izvore energije umjesto u neke druge, a čini se da sve manje ulažemo u to umjesto sve više. Zato me zanima kakvo je sada stanje stvari i kakva očekivanja vi imate. Što se tiče uloga nevladinih aktera ili civilnog društva. Ja svakako shvaćam da oni imaju svoju ulogu i trebamo prepoznati njihov doprinos. Mene zanima međutim, jeste li vi zadovoljni sa ulogom koju su odigrali u ovom procesu ili možda smatrate da su trebali imati više odlučujuću ulogu i više se uključiti u cijeli ovaj proces koji je vodio do sporazuma u Parizu. Možda je on trebao biti ambiciozni. Hvala, a sada gospodin Branen. Hvala gospodine predsjedniče, izvrsno da ste nam se pridružili. Nitko nije e, danas spomenuo šumarstvo. Šumarstvo i na sjeveru i na jugu ima e, veliku i važnu ulogu. Sekvestracija je problem, znate da 10% e, emisija možemo nadomjestiti šumskim pokrovom. Mi smo o toj temi razgovarali ovdje u Europskom parlamentu i rekli da nam je cilj povećati šumski pokrov, no to nije pravno obvezujuće. Bilo što što bi doprinjelo šumarstvu i e, korištenju e, više drva u građevinarstvu će doprinjeti e, klimatskim promjenama i zato je važno e, govoriti o tome da bi se trebalo smanjiti ili čak zabraniti rušenje stabala u šumama. Isto vrijedi i za e, prašume. Imate li vi možda neke podatke o tome da se krene sa twinning projektima između Njemačke i Bolivije recimo, Ujedinjene kraljevine i Urugvaja kako bi se ostvario dogovor sprečavanja, uništavanja šuma. Mislim da je to ključno pitanje za sektor šumarstva. Hvala. I posljedna na popisu gospođa Adambah. Dobro. Ja se veselim vašim odgovorima tako da vam doniram svoju minutu. Imate 11 minuta na raspolaganju da nam svima odgovorite. Hvala. Hvala na tome. A sada vrlo važan dio rasprave. Gospođa Figueres ponovno može odgovoriti na vaša interesantna pitanja. Ne znam kako da ovo napravim u 11 e, minuta. Je li vi svakog gosta napadnete s tolikim pitanjima? Pa to je u stvari odlično. Vidim da ste disciplinirani. Šalim se, sve u redu. Dakle, da krenemo. Ovako. Imali smo cijeli niz pitanja vezan uz financije. Svakako se nalazimo u situaciji da na globalnoj razini tražimo inovativne instrumente putem kojih bismo iz investicija uklonili rizike. Ono što želim reći je da trebamo e, sve manje i manje dostupne javne resurse uložiti u privatnom sektoru i to u inovativnim novim sektorima. I zato se upravo sada i banke i vlade bave tim pitanjem, pokušavaju to riješiti. Ja sam nedavno naišla na primjer inovativnog razmišljanja. Imamo multilateralne razvojne banke koje trenutno sjede na 500 milijardi dolara imovine koju su akumulirale tijekom svoga postojanja. I sada razmišljaju na koji način tu imovinu angažirati, proširiti svoj portfelj aktivnosti i podići razinu ambicija u zemljama u kojima posluju, posebno kada se radi o ublažavanju i prilagodbi na klimatske promjene. Radi se o novitetu, o nečemu što nikada nismo imali. Imamo one zelene obveznice, imamo različite financijske instrumente koji su nam na raspolaganju, ali banke se trenutno bave jednom potragom za primjerenim oblicima financiranja različitih sektora, uključujući šumarstvo. Šumarstvo je i tekako um, istaknuto i također e, možemo vidjeti način na koji se suradnja može ostvariti između Perua i Norveške. Prema tome vidimo da će se E, uvesti financiranje utemeljeno na rezultatima. Dakle, plaćat će se rezultati i to je jako dobra ideja, posebno u sektoru šumarstva koje je vrlo složeno, ali to je nešto što je važno pitanje i jugu i sjeveru Mislim da je to jedno od područja u kojemu smo ostvarili najveći napredak u pogledu globalnog konsenzusa oko toga kako dalje postupiti i kako sve financirati. Prema tome postoji pregrš dobrih vijesti. Nema baš dobrih vijesti što se tiče financiranja u razdoblju nakon 2020. Ovdje u E u možda vi možete nešto pokrenuti. Mi smo se usredotočili na pitanje na koji način prikupiti 100 milijardi do 2020. godine, a nakon 2020. godine jednostavno nismo to uvrstili na dnevni red, o tome se nekako sada i ne razmišlja. U stvari e, je bitno shvatiti da ne možemo prikupiti sredstva do 2020. a onda sve samo pustiti. I ovim putem vas želim zamoliti za podršku i pomoć u tom smislu. Što se tiče i NDC-ova, Činjenica je da će se i MDC-ove i dalje primjenjivati i ja sam u potpunosti uvjerena da će biti pojačani, odnosno povećani. Zašto? Zato što je to u nacionalnom interesu. Nitko ne prisiljava niti jednu zemlju da čini nešto protiv vlastitih interesa. Nema E, jače pokretačke sile od vlastitih interesa, od nacionalnih interesa. I zato mislim da će se namijenjeni nacionalni utvrđeni doprinosi i NDC-ovi definitivno povećavati jer ih se percipira kao nacionalni interes. A u tom smislu se nacionalni interes preklapa sa okolnostima na nacionalnoj razini i ciljevima na globalnoj razini. I na taj način možemo ostvariti ciljeve, a to je nešto što ranije nismo spajali. Neki su rekli da su alergični na rješenja koja bi trebala sve riješiti na isti način kod svih. Ne, mi e, ne možemo ovdje osmisliti jedan način koji bi kod svih funkcionirao. U Pariški sporazum ćemo ugraditi fleksibilnost koja će ujedno biti i njegova snaga i slabost. Imaćemo i strogo provjeravanje, praćenje i izvješćivanje, a isto tako ćemo imati i follow-up, odnosno naknadno praćenje sudjelovanja zemalja vezano uz provedbu samog pariškog sporazuma. Što se tiče Kine i ugljena, da, imamo rok 2030. E, ali e, u pogledu ugljena imamo cilj do 2020. godine. Da ste me prije godinu dana e, pitali što će Kina učiniti, ja ne bih bila tako uvjerena u njihovu predanost, a sada vidimo da su se obvezali da će smanjiti korištenje ugljena do 2020. I već u prošloj godini vidimo da se to i dogodilo. Zašto to čine? Zbog zdravstvenih interesa, a to je nacionalni interes. Bog blagoslovio nacionalne interese, eto što je to što ja imam za reći. Što se tiče mesa, ja se ispričavam, meso nećemo uključiti. Morate shvatiti da govorimo o jednoj velikoj strukturi koja će funkcionirati za nekoliko desetljeća i zbog toga meso ne uvrštavamo u temu. Čak i energetika e, neće biti opisana u tehnološkom smislu. Nećemo imati odredbe o tehnologiji, nećemo imati odredbe o mesu. Ja to tužno kažem zato što sam i sama vegetarijanac, ali eto, to je tema koja jest bitna i koju biste trebali stalno gurati od dna prema gore. Imali smo tri pitanja. Vi ste postavili tri pitanja. Vi ste se premistili. Dobro. Ovako. Tema ratcheting. Mislim da je krajnje odredište u kojem smo, prema kojem krećemo jako važno. Moramo imati krajnji cilj, a mi cijelo vrijeme ponavljamo da je to nužno. Mogu reći da imamo donekle političku potporu, ali bismo cijenili da nas i vi podržite. Ako postoji jedna stvar koju bih ovdje pocrtala, to je to da postavimo ciljeve za drugi dio stoljeća i da imamo neutralnost emisija i da sve to ugradimo u Pariški sporazum. Što se tiče ljudskih prava, imamo pravo eh, na eh, ravnopravnost spolova, e, pravo radne snage, pravo budućih generacija. To su prava prema kojima ćemo se mi orijentirati. Nećemo konkretno o njima govoriti u tekstu, ali ćemo se voditi za tim načelima, među njima i za ljudskim pravima kako sve iskoordinirati i usuglasiti sa ciljevima održivog razvoja. Mi smo u stvari zadovoljni sa ciljevima održivog razvoja u pogledu klimatskih e, promjena, a isto tako i šumarstva, jer to je izravno povezano sa klimatskim promjenama. Mislim da će to i dalje jedno drugom podupirati i na taj način ostvarivati ciljeve. Što se tiče e, postrojenja za kogeneraciju energije i financiranja, Vjerojatno ste svjesni toga da postoje e, različite banke, postoje zemlje koje si pružaju bilateralnu podršku. Svi prestaju ulagati u ugljen, osim kada je to baš nužno i e, to je trend koji je dobro došao i kojeg sa zadovoljstvom promatramo u zadnjih 12 do 18 mjeseci. To je nešto što se takvi mora i održati. Ne bi bilo pravedno reći da e, zemlje koje e, su visoko zastupljene u postotku emisija ne čine ništa. Mislim da i one preuzimaju indc ove i da među najvećim eh, nacionalnim utvrđenim doprinosima nalazimo i neke eh, zemlje koje imaju velik udio emisija, tako da i one nešto čine. Od Švedske smo čuli da trebamo koristiti priliku i da je to jedna eh, naracija koju moramo promicati. Mi smo željeli promijeniti priču o klimatskim promjenama iz negativne u promjenu, e, pozitivnu i predstaviti ju kao priliku za promjenom. Jednako tako željeli smo zamijeniti i onu priču o energetskom siromaštvu. Dragi kolege i kolegice, vidim da nas sve više i više pristiže budući da se bliži vrijeme elektroničkog glasovanja. Ja vas ipak molim za pozornost i za tišinu jer ovdje govorimo o zanimljivim pitanjima i siguran sam da nas mnoge ovo zanima. Evo samo kratko da još nešto kažem što se tiče ciljeva za 2050. godinu. IPCC je vrlo jasno rekao da želi cilj na globalnoj razini za 2050. godinu i da on treba biti različit za zemlje u razvoju i razvijene zemlje. 2050. godina važna je godina u kojoj ćemo imati postavljene kratkoročnije ciljeve koje treba ostaviti. Treba vidjeti i što je UNEP učinio u pogledu ugljične neutralnosti i u smislu zbrajanja svih vrsta plinova. Želimo postići ugljičnu e, neutralnost do 2070. prema ciljevima UNEP-a. Još dvije teme. Usklađenost ili sukladnost propisima. To je nešto što je podložno procesu praćenja i evaluacije i to je tema o kojoj se mnogo raspravlja. Jednako tako to je postupak putem kojih ćemo na red pozivati vlade i ostale čimbenike kako bismo provjerili što su od svojih obveza ispunili. I još bih nešto rekla o nevladinim čimbenicima i dionicima. Oni imaju vrlo važnu ulogu, a u mnogim zemljama ne postoji otvorenost prema njima. Ipak u proteklih 12 do 18 mjeseci došlo je do napretka i u tom smislu i nadamo se da ćemo krunu te promjene vidjeti u Parizu. Hvala. Thank you very much, Ms. Figueres. Puno hvala gospođo Figueres. U ime cijelog odbora vam želimo uspješan nastavak s pregovorima u narednih nekoliko mjeseci. Želim eh, vam eh, čestitati na odgovorima koje ste nam dali i na tome što ste se držali roka od 11 minuta. To je bilo zaista dojmljivo. Hvala vam i želim vam mnogo sreće. Sada ćemo imati dvominutnu stanku i nakon toga krećemo na glasovanje. Hvala. Okay, dear colleagues, we start the vote. Dragi kolege, počet ćemo sa glasanjem. E, prva tema je prigovor u skladu s člankom 106, produljenje roka valjanosti odobrenja aktivne tvari glifozata. Imamo zahtjev od Aldea da dadu izjavu od 20 e, sekundi gospodin hilbrandi E, predsjedniče, dozvolite mi da naglasim da se Alde nelagodno osjeća u sadašnjoj e, situaciji s glifozatima. E, komisija je znala da će rok valjanosti isteći ove godine. Bilo kakva odluka o budućoj upotrebi treba biti zasnova zasnovana na ocjeni. To je situacija kvake 22. Ako dozvolimo još do produljenje e, od šest mjeseci, to prihvaćamo, ali ne dulje. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodin Hilbrandi. A sada ćemo preći. Gospođa Konečna ima riječ, izvjestiteljica. E, hvala lijepa. E, ja vas lijepo molim da glasamo za ovu rezoluciju. Već smo o tome raspravljali. Neki kolege nisu potpisali e, dokument jer nisu bili prisutni, ali bi bilo fair da kod ove važne teme vidimo koliku podršku imamo. Ne smijete se skrivati e, iza mišljenja svoje kluba. Prema Sada ćemo glasati elektronski. Podržavate li zahtjev od e, GUE-a? Ko je za? Molim glasajte sa da. Okay, everybody. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. E, više od četvrtine odbora je dalo podršku, pa ćemo imati pojmenečno glasanje o glifozatu. A sada glasamo o o prijedlogu, o samom prijedlogu. E, glasamo e, elektronični poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Hvala lijepa. E, sada idemo na sljedeću točku. Ograničenje emisija i homologacija tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za izvan cestovne pokretne strojeve. Počet ćemo e, sa glasanjem. E, imam najavu o e, amandman 68. Imamo tu jednu malu grešku na a, glasačkom popisu. Kompromis 3 e, e, e, je usvojila, osvojio odbor, nema glasanja o amandmanu 68 u tom a čak i ako se kompromis 3 usvoji, moramo glasati o amandmanu 68. Evo, počinjemo glasanjem članak 1, amandman 80, gospodina Eka. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 81. E, to je jezičan amandman 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo elektronski. Otvaram glasanje. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 83. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Isto kao i prošli. 84. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 85. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 86. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 88 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 89 povučen. Amandman je povučen. Amandman 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 4. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 92 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 5 zajedno sa amandmanom 91 identični su za. Ovaj pada. Pada. Nisam još naučio stvar. 39 e, i 34 su identični. 93 e, i 94. E, <laughs> Postaću bolji. 93 i 94 zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 95 za. Ne, to je odbijeno. No je prošli. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Šest i devet. E, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 96 za Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram glasanje. O 96 zatvaram glasanje. Odvija se na 97 i 98 u bloku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odvija se. 99 je povučen. 102 za. Protiv. Suzdržani. odvija se. Provjerimo. Otvaram glasanje. 102. Amandman 102. Zatvaram glasanje. Evo, usvaja se. Amandman 100 za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo. Elektronsko glasanje o amandmanu 100. Zatvaram glasanje. Usvaja se s istim rezultatom. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 9 e, i deset identični su. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 10. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 6. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Imko 15. E, za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Elektronska provjera Imko 15. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sto petnaest za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odvija se. Imko 16. Tko je za? Uh, amandman 115 je odbijen IMKO 16. IMKO 16. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. IMKO 17. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje usvaja se. Imko 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 116 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 117 za, protiv, suzdržani, odbija se. 118 za, protiv, suzdržani, provjerimo. Otvaram e, glasanje o 118. Uključivo e, e, Odbija se kompromis 7. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. Amandman 12. Elektronska provjera. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Bili ste upravo. E, amandman 13. Molim, dignite ruku da bude jasno. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 126 za, protiv, suzdržani, provjerimo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 127. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Provjera. Ajmo, provjerimo. 127. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 128 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Provjerimo. 128 elektronička provjera. Zatvaram glasanje. Odvija se. Sto dvadeset devet i imko devetnaest identični su za protiv, suzdržani, usvaja se. 130 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerimo. 130 e, elektronička provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Imali ste pravo, Odvija se. Hmm. 131 za protiv suzdržani Odvija se 132 za protiv suzdržani, odbija se. E, provjerimo 132, elektronička provjera, tko je za? O, zatvaram glasanje. Odbija se. 133 za, protiv, suzdržani, odbija se. 134 Nemamo glasanje. 135 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 136 nema glasanja. Imko 20, imko 20 za, protiv, suzdržano, odbija se. To je bilo jasno. Ali možemo i to provjeriti. Imko 20, elektronička provjera. Zatvaram glasanje. Odvija se. Amandman 14 e, za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 15 za. Protiv. Glasamo za 15. E, amandman 14 je usvojen, moramo glasati za amandman 15, to je jasno. E, amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 149 e, 52, 37, 39, 40, 56, 57, 156, 157. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 8. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18 e, e, i 37, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 24 za, protiv, suzdržani, provjerimo IMCO 24 elektronička provjera. Zaključujem glasovanje. Odbijen je amandman. Amandman 19. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvojen. 161. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvojen. 162. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbijen. Imko 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Mislim da je usvojen, ali provjerimo ipak. Imko 25, elektroničko glasovanje. Zaključujem glasovanje. Odbijen. Sto Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjerimo ipak još jedno. 163. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. 164 i 165 istovjetni amandmani. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen. 20. amandman, IMKO 26, glasovanje u bloku, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 21. i IMKO. Amandman 21, tko je za, protiv, suzdržani, usvojen. Inko 27. se ne razmatra. Amandman 22. protiv za usvojen. Amandman 166. za protiv suzdržani. Provjerimo. 166. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amadman 23. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 167. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram glasovanje. 167. Zatvaram glasovanje. Odbijen. The most important moment. Najvažniji trenutak za jednog predsjednika. 168. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijen? Provjerimo. 168. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. 24. i imko 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 169. 25 i 39 imko. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 8 i 103 i 104. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojen. Imko 32. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbijen. 171. Tko je za? Protiv? suzdržani, provjerimo. 171, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Na usko, ali usvojen. Imko 33, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 26 i imko 34, istovjetni amandmane tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojen. 172, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 27. 173 i 35 imko istovjetni tko je za, tko protiv, suzdržani, usvojen. 174 i 135 glasovanje u bloku tko je za, tko je protiv, odbijen. 176 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijen. Imko 36 za, protiv, suzdržani, odbijen. Provjerimo. Imko 36, elektronička provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 29. imko 38. Istovjetni tko je za, protiv, suzdržani, usvojen. 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Imko 10. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijen. Amandman 192 za, protiv, suzdržani, odbijen. 190, provjerimo. 192, elektronička provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. 195, tko je za? Protiv? suzdržani. Mislim da je usvojeno, ali ipak provjerimo. 195. elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. 136, 137 i 138. Skupno glasovanje. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijen. 199 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 200, 201, 205, tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. 202, 203, 204 i IMKO 39. Istovjetni amandmani za, protiv, suzdržani, odbijen. Provjerimo. Provjerimo. Zatvaram glasovanje. Odbijen. 206, 207, 208 i IMKO 40 zajedno. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijen. 209. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbijen. Amandman 30. Tko je za? Dignite ruku. Protiv. Suzdržani. Provjerimo. Amandman 30. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvojen. Meni nije bilo jasno. Nešto se izmijenilo kad ste dizali ruke. Članak 57. Usmeni amandman. Imali prigovora? Ako nema prigovora, Glasujemo o amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. 213 za, protiv, suzdržani, odbijen. 214 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 12, tko je za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 14 za, protiv, Sutržani. Provjerimo. Mislim da je odbijen, ali provjerimo. Elektronička provjera. Usvojen. Kompromis 15 za protiv, suzdržani. Ista većina kao i prethodno usvojen. No provjerimo ipak. Kompromis 15, elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje.

provjerimo. Amandman 225. Tko je za? Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram elektroničko glasovanje. Odbijen. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 241 za, protiv, suzdržani, odbijen. 232 za, protiv, suzdržani, odbijen. 230 za, protiv, suzdržani, odbijen. Provjerimo. 230, gospođa Kadnba, elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 233. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Kompromis 16. Otvoreno glasovanje. Kompromis 16. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Obzirom da odbijen, moramo glasovati o individualnim amandmanima. Amandman 234 i INKO 43. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijen? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. 236. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Amandman 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Amandman 41. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 235 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 17, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijen. Provjerimo kompromis 17. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Bio sam u pravu. Moramo sada glasovati o individualnim amandmanima. Amandman 40. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijen. 42 za, protiv, suzdržani, odbijen. 239 za, protiv, suzdržani, odbijen. 238 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, odbijen. Moramo glasovati o amandmanima. 237. Tko je za? Skupno moramo glasovati 237, 231 i 266. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 242 za, protiv, suzdržan, odbijen. 243 za, protiv, suzdržani, odbijen. 244 za, protiv, suzdržani, odbijen. 244 elektroničko glasovanje provjeravamo, otvaram glasovanje. Zatvaram elektroničko glasovanje. Odbijen. 245 za, protiv, suzdržani, odbijen. 248 za, protiv, suzdržani, odbijen. 247 za, protiv, suzdržani. Provjerimo. 247

254, 255, 256 i 257. 256 je zadnji. Skupno glasovanje za, protiv, suzdržani, odbijen. 257 za, protiv, suzdržani, provjerimo. 257 Zatvaram glasovanje. Odbijen. 258. 259. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo. 258, 259. Provjera. Zatvaram glasovanje. Odbijen. 260 za, protiv, suzdržani, odbijen. 261 za, protiv, suzdržani, odbijen. 262 za, protiv, suzdržani, odbijen. 263 za, protiv, suzdržani, odbijen. 264 za, protiv, suzdržani, odbijen. 265 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandmana 43 i 263 za, zajedno, tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. 269 za, protiv, suzdržani, odbijen. 267 za, protiv, suzdržani, odbijen. 264 i 270 zajedno, tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. 271 za, protiv, suzdržani, odbijen. 272 za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodne izjave. Uvodna izjava 1, amandman 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis jedan. za, protiv, suzdržani, usvojen. Kod 2 za, protiv, suzdržani, usvojen. 211 za, protiv, suzdržani, usvojen. 53 za, protiv, suzdržani, usvojen. 54 Prvi dio glasovanja za, protiv, suzdržani, usvojen. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Da provjerimo drugi dio. 54. Zatvaram glasovanje. Odbijen. I Treći dio za protiv suzdržani usvojen. 55. amandman za protiv suzdržani da provjerimo 55 zatvoram glasovanje odbijeno. 56 i imko 3 zajedno. Ne, 56 i uvodna izjava 12a i amandman 56. Za. Ko je za, dignite ruke. Protiv. Suzdržani. Nejasno je. Provjerimo. Elektronsko glasovanje je otvoreno, zatvoreno, odbijeno. Inko 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 57 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 57. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis 2. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 59. Koji je za. Protiv suzdržani, usvojeno. Amandman 60 za, protiv, suzdržani, da provjerimo. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61 odbijen, 62. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 63 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dobro. I time dolazimo do 68. amandmana. Moramo glasovati. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo to provjeriti. Otvaram glasanje o 68. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se amandman 70. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Ponovno moramo provjeriti. Zatvaram glasovanje. Odbijeno 71 za protiv, suzdržani. Mislim da je odbijen. 72 za, protiv, suzdržani. 74 za, protiv, u odbija se Inko četiri za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 1 i 76. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 77 za, protiv, suzdržani, Odbija se. 78 za, protiv, suzdržani, odbija se. Inko 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I na kraju glasovanje o izmijenjenom prijedlogu elektronskim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada glasamo o prijedlogu legislativne rezolucije. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. I na kraju odluka o otvaranju međuinstitucionalnih pregovora, elektronsko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Čestitam izvjestiteljici. Dobro. Zahvaljujem gospodinu Lavi, predsjedniku i zahvaljujem vama na suradnji. Now we can uh, start to vote. Možemo krenuti s glasovanjem. Ususret Europskoj energetskoj uniji. Možemo krenuti sa glasovanjem. Krećemo sa kompromisom 1. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Prihvaća se šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada prvi amandman za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 12 koji za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno. a sada kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 57. Fjellner. Za, protiv, suzdržani, Odbije se. Kompromis 8. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 80. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82. Za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 Zatvaramo glasovanje. 91 peterle za, protiv, suzdržani, uzvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 107, balas za, protiv, suzdržani, usvaja se. 108 za, protiv, suzdržani, provjera. Glasovanje je otvoreno, jeste li svi e, glasovali? Usvaja se. 109 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 127, Gudlan Danspog, za, protiv, suzdržani, provjera Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Ok, approvato. Usvojeno. Četvrti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 137 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 141 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 144 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman 146. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 148. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 147. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 145. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 149 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 150 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 151 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 152 za, protiv, suzdržani, usvaja se 153 za, protiv, suzdržani, provjera. Glasovanje je otvoreno. Jeste li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Amandman 154 za, protiv, suzdržani, odbija se. 155 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 156 za, protiv, suzdržani, odbija se. 157 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 158 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 159 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 170 Fiona za, protiv, suzdržani, odbija se. 171 za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 172. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 173. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 174. Za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 175 za, protiv suzdržani, odbija se. 177 za, protiv suzdržani, odbija se. 178 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 180 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 191 za, protiv, suzdržani, odbija se. 193 za, protiv, suzdržani, odbija se 196 za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasovali? Glasovanje zatvoramo. Usvaja se jedan glas više. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 198 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada zadnje glasovanje o mišljenju sa izmjenama i dopunama za Chiuso, avete votato Glasovanje je zatvoreno. Jeste li svi glasovali? usvaja se. Čestitam izvjestiteljici. Hvala. A sljedeći sastanak je 22. rujna.